Meine Damen und Dame i gospodo, otvaram sjednicu o, dnev, o točki dnevnog reda broj 9. Riječ je o okvirnom ugovoru između Evropske unije i Republike Azerbajdžan. To je Evropski parlament mora o tome donijeti odluke. Izvjestiteljica je gospođa Četin Meker. Rok za amandmane ističe za nekoliko sati. Naime, u 18 sati, za, dakle, za sat i pol. Imamo slične ugovore već sa Gruzijom, Ukrajinom, Moldavijom i tako dalje. Što znači da ovaj ugovor daje mogućnost jednog memoranduma o razumijevanju, kojim bi izrazili želju i namjeru da još i sa drugim zemljama to sklopimo. Uglavnom to je jedan tehnički dokument koji će nam omogućiti je intenziviranje dijaloga i suradnje na čitavom nizu područja posebno u različitim direktnim kontaktima people to people ljudi ljudima. Mislim da upravo tu direktnu pomoć, direktnu suradnju, programe ljudi i ljudima trebamo staviti u prvi plan. I mislim da će nas gospođa Četin Meki, ne znam gdje je sad tu, dakle gospođa Četin Meki bi nas trebala upoznati sa Jatemaki, Jatemaki, oprostite, krivo sam izgovorila. I nisam nikad vidjela prezime sa toliko A-ova i različitih ponavljanja vokala. Ali vi ste to jako dobro, gospodine predsjedavajući, sve u svemu izgovorili. Hvala, riječ imate vi, imate riječ, gospođo Atemeke. Dobro. Kad smo u prethodnoj točki dnevnog reda govorili o Bosni i Hercegovini i vodili našu raspravu, neko je rekao da je to prekrasna zemlja ali ja bih vam sad htjela kazati da je i Azerbejdžan prekrasna zemlja. A narod, ljudi, ljudi su potpuno isti kao i svi ostali ljudi, kao mi svi ovdje. Kad kad imamo problema sa nekim pitanjima u vezi Azerbejdžana, ali zapravo mi kad gledate tako imamo neuralgične točke i pitanja otvorene sa gotovo svakom zemljom o kojoj go možemo govoriti. Prema tome, ništa nije to lošije nego s drugima. A mi znamo da jako pazimo na dobre veze sa našim susjedima i tako lančano dalje. Kao što je rekao naš predsjedajući, to je vrlo tehnička stvar, ali ja unatoč tome smatram da je to važna stvar. Jer Azerbejdžan je važan partner Evropske unije i trebali bi ciljati i truditi se da sklopimo jedan sveobuhvatan i održivi sporazum koji će obuhvaćati programe područja kao što je gospodarska investicija, terorizam, kultura, obrazovanje, ali i energetika, gospodarstvo i ostalo. Dakle, cilj ovog protokola je bilo da odredi tehnička pravila kako bi Azerbejdžan mogao sudjelovati u različitim EU programima postupno otvaranje EU programa zemljama u susjedstvu, obuhvaćenim programom susjedstva, bio je već 2006. godine, dakle nešto što je komisija tada odlučila, a onda je vijeće to dalo sa zaključcima 2007. objavilo. E, dakle, sudjelovanje u tim programima je prvo ključni element naše susjedske politike, politike prema susjedima i ono povećava i pojačava našu mirnu i stabilnu okol, okoliš oko Evropske unije, naravno podrazumijeva suradnju na svim razinama. Dakle, ovaj protokol i ovaj sporazum treba pokriti sve od studentske razmjene preko znanosti, suradnje u znanosti i istraživanju do gospodarske suradnje i energetske suradnje. Kao što je rekao Elmer Brok, mi smo takav sporazum već sa Gruzijom, Armenijom, Moldavijom i Ukrajinom sklopili. Ja se zalažem za ovaj protokol, jer će to apsolutno pojačati upravo te ljudske kontakte ljudi s ljudima iz Evropske unije Azerbejdžana, a to je upravo nešto što i građani Evropske unije kao i građani kao što bi i građanima Europske unije, građanima Azerbeđana donijela puno koristi. Dakle, ljudska prava, demokracija, pravna država to su ona temeljna načela na kojima se baziraju kasnije svi odnosi koje Europska unija gradi sa, sa drugim zemljama i tako će biti i ovdje i to je ta istina o kojoj smo govorili i za koju me zapravo predsjedajući pitao. Hvala lijepo. To bi bilo ukratko to. Hvala lijepo. Danas prvi puta govorimo o ovoj temi, o protokolu koji treba prethodi okvirnom sporazumu Evropske unije Republike Azerbejdžana. Svi mi znamo kako je stanje u toj republici. Ono de facto izaziva zabrinutost, vrlo često i vrlo duboku zabrinutost. Mislim da je parlament čitav niz rezolucija već o tome osvoje. Mi znamo da se stanje s ljudskim pravima tamo kontinuirano pogoršava. Prošlog mjeseca je došlo do jake eskalacije nasilja i jakog pogoršanja stanja ljudskih prava jer je vlada poduzela različite akcije i napala različite aktiviste upravo, ali i šire. Mi znamo da smo prije nekoliko mjeseci jednu njihovoj aktivistici dali jednom od najpoznatijih slučajeva e, aktivista koji su napadani, aktivista za ljudska prava koji su napadani u toj zemlji i koji su dobili od nas Zaharovljevu nagradu. Osim toga znamo da od srpnja se nalazi ta aktivistica poznata i nagrađivana u pritvoru, a da je njeno zdravlje jako loše. I mislim da se ne može sad to događati da se ljudi svojedobno tako odlikuju kao što im je Evropski parlament preuručio nagradu Sahorovljevu za mir i zalaganje za mir, a da poslije zaboravimo takvog jednog poznatog borca za ljudska prava i ostavimo ga u pritvoru. To tako ne bi išlo. Mislim da mi moramo kontinuirano misliti i na vrijednosti koje zastupamo, čak i kada rad, govorimo o pragmatičnim primjenama našeg politike prema susjedstvu. I žao mi je da recimo ovom izvješću ni o ovom sporazumu budućem nije, opće se ne govori o tom. Pre nekoliko mjeseci u rujnu zapravo smo imali jedan hitni zahtjev za usvajanjem rezolucije upravo prava o Zabeđanu, a to uopće ne piše ovdje u ovom. Ovdje samo piše pod točkom 11 potpora protokolu i potpisu protokola. Riječ je u stvari o tome da e, tu se zapravo kaže da će se potpisati, tamo se kaže da će se potpisati ovaj sporazum samo ako se stanje ljudskih prava bude na bolje odvijelo. Međutim, u međuvremenu mi vidimo, to je stvarnost, to nije nikakva rekla kazala, stanje ljudskih prava se nije popravilo. Prema tome, mi želimo sada biti dosljedni onom što smo rekli na plenarnoj sjednici prošle jeseni. I zato socijaldemokrati, s obzirom da se stanje ljudskih prava nije nije, nije ni malo popravilo od prošlog rujna, mi smo se onda obvezali i uvjetovali popravljanjem tog stanja našu suglasnost sa ovom prvo potpis na protokol, pa poslije suglasnost sa sporazumom, mi odbijamo dati svoju suglasnost, barem dok se ne popravi stanje ljudskih prava u toj zemlji. I sad još jedan slučaj, molim vas podsjetiti na Lena Juno, slučaj jer mislim važno je da se spasi njen život a pitanju je naša dosljednost, naša kredibilnost, jer mi smo tu ženu svojodobno odlikovali, mi, a sada kao da smo ih zaboravili, ona i dalje tamo živi i pritvorena. Prema tome to moramo apsolutno uzeti u obzir kad budemo sljedeći put govorili ponovno o protokolu u vezi sporazuma sa Azerbejdžanom. Hvala lijepo. Kolega, bih vas lijepo molio da poslije sjednice ostanete ovdje da vas informiram o najnovijem stanju stvari tamo. A sada riječ ima Gospođa Sebaljus ima riječ sada. Da, hvala lijepo predsjedavajući. Gospođa Meker je rekla da je sudjelovanje u programima Europske unije jako, jako važno za upravo realiziranje tog programa susjedstva. Međutim, mi smo čuli od kolege iz Španjolske da stanje ljudskih prava tamo nije dobro i da se da pače proteklih mjeseci još pogoršalo. A mi znamo da se Europski parlament uvijek jasno izjašnjavao o takvim kršanjima ljudskih prava. Dakle, ovdje imamo jedno vrlo kratko izvještavanje od strane izvjestiteljice, međutim u tom kratkom izvješću se nije dobro odrazilo stanje na terenu i nije se sve to pokazalo što se tamo događa. I kad bi mi se to sve prihvatili i potpisali, mi bi zapravo odaslali jedan krivi signal u, i to u ovakvoj situaciji koja je teška i ozbiljna. A to nikako ne odgovara našim temeljnim načelima. Stoga bi predložili da se ova tema na nekoliko mjeseci odgodi, možda do da jedan termin iza sastanka u Baku Možda će se do tada stanje poboljšati ili ćemo barem imati bolju predođbu o pojedinačnom stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu. Hvala. Hvala predsjedavajući. Azerbejdžan već igra jednu vrlo važnu ulogu u našem okruženju, a pogotovo će sljedećih godina igrati važnu ulogu glede naše energetske budućnosti i plinskih koridora jer mi želimo naravno smanjiti svoju ovisnost o ruskim energentima i ruskom plinu. Prema tome, mi znamo koliko nam je Azerbejdžan važan, ali ipak budimo pažljivi prema onom što ćemo tu potpisati. Azerbejdžan je dikta, diktatorska zemlja u kojima puno političkih uhićenika. Recimo, prošle godine Kadira, novinarka poznata uhićena, a kao još Sviset Adam, još jedan izvjestitelj. E, njezino zločin je zapravo samo taj što je pokušala razotkriti korupciju vladajuće manjine elite u zemlji. I naravno, e, oni tvrde, režim tvrde da uopće nema političkih zatvorenika. I iako svi znamo da izvješće koje govori o ljudskim pravima isto tako ukazuje na mnoga kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Prema tome, kolege, Naravno, mi e, moramo postići nekakav, nekakav dogovor sa Azerbeđanom, ali dajte da barem to bude uvjetno, uvjetan protokol i uvjetni sporazum koji će ovisiti, biti uvjetovan poboljšanjem ljudskih prava i smanjenjem političkih zatvorenika i političkih procesa. E, ja ću biti vrlo kratka. Ja u cijelosti e, podržavam liniju koju je iznio izvjestitelj Sjeni za moj klub zastupnika. I osim toga vrlo je važno da znamo da europska sredstva već idu pod e, u direktno odlaze različite nevladine organizacije. I sad otvaranje, ali koje su pod vladinom kontrolom ipak. Dok, a sad davati još sredstava nevladinim organizacijama kojima upravlja vlada, dok imate toliko ljudi zbog političkog delikta i političkih montiranih procesa u zatvorima i toliko kršenja ljudskih prava, to s tim se ne bismo složili. A gledajte, jedina zemlja kojoj mi ne dajemo ništa je Bjelorusija, a mislim da u Bjelorusiji nema toliko slučaja kršenja ljudskih prava kao u Azerbeđanu. Hvala lijepo, imamo li još nekih točaka dnevnog reda osim Azerbeđana? Ovdje, ljudskih prava, onda bih ih zaključio, pardon, raspravu o tome, ne. Još jedno javljanje za riječ. Izvolite. Naša izvjestiteljica se želi javiti za riječ. Ja tu želim i moram naglasiti da ovo nije nikakav sad sporazum o stabilizaciji i približavanju još sa Azerbeđanom. To će možda doći kasnije. To mi ne znamo. Ovo je za sada samo teh, sporazum tehničke prirode koji se basi na jednom protokolu napređenju suradnje. Nešto što će tehničke prirode i pomoći ljudima da žive. Ovaj parlament i ovaj odbor je jako zainteresiran za stanje ljudskih prava. Ali, ali ovo kako vi nazivate sad sporazum, ali to kažem nije veliki sporazum o stabilizaciji i približavanju, to je zapravo jedan tehnički više e, dogovor koji, koji će ljudima običnim pomoć, pogotovo mladim ljudima koji žele studirati ili posjetiti Europsku uniju i koji žele naučiti šta to znači da se poštuju ljudska prava, da to vide na terenu. To dakle, ponavljam, nije jedan veliki formalni ugovor o sporazum, e, približavanju i stabilizaciji. To je samo tehnički jedan papir, manje više. Jer svi mi znamo da postoje problemi u i ja to dobro znam. Međutim, trebamo pokušati pomagati normalnim, malim, običnim ljudima u toj zemlji da vide, da dobiju više informacija, da studenti i znanstvenici mogu studirati i razminjivati informacije, dolaziti u Europsku uniju i tu vidjeti što znači vladavina prava i šta znači poštivanje ljudskih prava. A kad dođemo do ugovora o stabilizaciji i približavanju, to je onda ona velika stvar i ne znam kad ćemo do toga doći, uopće da li ćemo ikad do toga doći sa Azerbeđanom. Onda ćemo naravno reći da te stvari ne idu bez, naravno, demokracije i, poštivanja ljudskih prava. Ovo je samo običan dokument. Hvala lijepo, gospođo izvjestiteljice. Jatimeki, ja mislim da je to jedan važan okvirni sporazum, više tehnički dokument koji će zaista pomoći Azerbejdžancima da se uključe u različite evropske programe. I smijem li podsjetiti kolege da je rok za amandmanom Ističe sutra 1. travnja u 3 sata poslje podne. 15 sati. Ako nemamo drugih komentara, onda bih zahvalio izvjestiteljici i završio s ovom točkom dnevnog reda. Hvala vam lijepo. I think we have enough reason to continue our informations. Mislim da imamo dosta razloga da nastavimo. kako smo krenuli i da pritom pazimo da ne bismo svojim silnim dobrim namjerama donijeli previše lošeg, jer kao što znamo, obično su je put do pakla poplačan dobrim namjerama. A sada gospođa Lusing ima riječ i izvjestit će nas o trenutnoj političkoj situaciji u Afganistanu. Sljedeća točka dnevnog reda. Da, hvala vam lijepo. Mi smo već unaprijed dobili mailom e, mišljenja naših izvjestitelja iz Svijene koji su dali dakle svoje prvo mišljenje o mom nacrtu mog izvješća već unaprijed. Moram reći da je to prilično neobičajeno i zato bih se volila vratiti normalnoj i običajnoj proceduri, a to su slijediti demokratska pravila i sada tek službeno prezentirati i predočiti, podnijeti svoje izvješće tu gdje su predstavnici klubova zastupnika, gdje se raspravlja o izvješćima i gdje se onda, mislim, dolazi do jednog transparentnog i svima plauzibilnog, e, plauzibilne razmjene mišljenja. Ali kolegice, upravo sada imamo razmjenu mišljenja, pa dao sam vam riječ. O čemu vi sad govorite? Ja sam samo htjela kratko spomenuti da su neki izvjestitelji u sjeni već unaprijed, a priori pokušavali voditi tu diskusiju po mailu. Ali za Boga, gospođo Lesing, pa to je njihovo pravo. Ali evo, gospodine predsjedavajući, ja sam onda htjela naglasiti kako sam presjetna da dijelite moje mišljenje da možemo ovdje tu raspravljati javno o tome. Da, ali ja nisam shvatio što ste predbacivali. Jer kolege mogu i unaprijed i za vrijeme i poslije uvijek izraziti iznijeti svoje, slobodno svoje mišljenje. Prema tome ne razumijem o čem vi pričate. Dobro, evo da kažem ukratko ja se veselim da mi sada ovdje gdje to i treba činiti bez ikakvih e, unapred donesenih predrasudnih ocjena možemo otvoreno raspravljati o mom izvješću. I moram ukazati da vjerojatno nije moguće ili barem rijetko moguće u takvim izvješćima obraditi i prihvatiti, uvrstiti sve aspekte koji su važni. Nakon što sam kratila prvi, prvu verziju izvješća, nakon što su mi dali tehničke naputke iz tajništva, onda sam morala ponovno još jedan puta nešto, mnoge stvari kratiti. Tako da smo mogli zadržati samo ona glavna težišta. Pa u vezi s tim želim najaviti da ću ponešto u vezi s amandmanima naknadno još unijeti i tako upotpuniti. A na ovom mjestu još jedan puta puno hvala našem tajništvu na dobroj suradnji i na tome što su mi sve pripremili. Načelno, to, smo, to je već više puta u našim e, diskusijama došlo da izražaja, imamo načelno različita mišljenja o vojnim intervencijama bilo kakve vrste. Još jedan puta moram jasno staviti svima do znanja da mi kao zeleni smo apsolutno protiv bilo kakve vojne intervencije u Afganistanu. Osim toga, mislimo da je, je jedna zapadno, da se vojnom intervencijom teško mogu provesti i nametnuti ženska prava, prava žena ili nekakva vrsta zapadne demokracije. To se nije do sad pokazalo realističnim. Osim toga, mislim da se treba puno više oslanjati na izvješća različitih nevladinih organizacija, različitih e, neovisnih stručnjaka kao i emisija javnih medija, dakle javnih radija, televizija i ostalog. I na temelju svega toga što sam prikupljala sam došla do zaključka da se moraju potegnuti novi koraci, nove mjere da se prekine ovaj začarani krug nasilja, prokletog nasilja, pogotovo što imamo recimo više od 2014. više od 10.000 mrtvih i ranjenih civilnih građanina u Afganistanu, samo te godine. Ja ni u kom slučaju ne bih željela sada dovesti u pitanje različite projekte koji su u nastanku ili već uspjevaju Afganistanu. Ali mislim da u mom izvješću se traži da se donesu neki zaključci, evaluira situacija koja jest i iz toga iskažu, pronađu mogućnosti, opcije za buduće djelovanje Europske unije na tom terenu. Ja se pritom e, podupirem, mislim, pri tome bih tražila jednu po mogućnosti što širu diskusiju koja bi se o tome još vodila sa neovisnim stručnjacima, nevladinim organizacijama i drugim neovisnim tijelima. Taj proces konsultacija i javnih diskusija koji sam ja već započela nije naravno završio sa mojim podnošenjem izvješća. Ja sam nakon što sam završila ovu prvu verziju izvješća se još nastavila konzultirati sa Transparency International o korupciji ili sa eh, Human Rights Watchom o pitanju mučenja ili o drugim takvim neuralgičnim i teškim pitanjima. Tako da ću ta važna pitanja još naknadno dodati u ovo izvješće kroz amandmane. I kratko da se podsjetimo na ovo mjesto i pisma afganistanskog veleposlanika koji je rekao kako je moj prijedlog zapravo jedan vrlo, vrlo brižan prijedlog, brižno izvješće, ali u ovom trenutku kada se tamo treba konstituirati nova vlada, čini se da je malo netaktičan i nesenzibilan dovoljno za njihovu tešku situaciju. Međutim, upravo su mi predstavnici Human Rights Watcha rekli da mi moramo tu situaciju koristiti kad se nova vlada treba učvrstiti, da krenemo s nečim novim kako bi i nova vlada mogla odmah na početku svog mandata odrediti neke nove putanje, neke uvesti nove kriterije, nova mjerila, pogotovo na ovim, ovim najvažnijim stvarima, to je ženska prava, kršenje ljudskih prava i korupcija i zatim nekažnjavanje određenih e, klasa i krugova. Zatim, druga stvar na koju sam ukazala, to i koja je jako zabrinjavajuća, je povezivanje siromaštva s radikalizacijom. Zbog toga se treba boriti protiv tog siromaštva i pomoći. Masivna nezaposlenost, sjetimo se da oko 50% ukupne stope nezaposlenih i svake godine uvečava. svake godine im dolazi oko 400 tisuća novih mladih ljudi koji stižu na tržište rada i nezaposleni su. Zatim nastavak opismenjavanja. Ja uopće neću dovesti u pitanje taj pozitiv napredak koji je do sada postignut kod e, puštanja ili vođenja djevojčica u školu, i ženske djece generalno, ili popravljanja ženskog statusa i ženskih prava. Međutim, to sada treba nastaviti rad na tome i treba vidjeti koliko su mjerljivi da sad postignuti rezultati i šta treba još učiniti, nešto što moramo naravno gdje još financirati i kamo usmjeriti pomoć. Zatim, još jedno važno pitanje je uzgoj opijuma, dakle uzgoj posebnih vrsti maka, proizvodnja opijumske pogače i kako to dalje ovaj, kroz različite poljoprivredne druge aktivnosti smanji. Zatim, pitanje je kako, kako se pobrnuti da kao dugoročni cilj počnemo provoditi stvaranje jedne održive ekonomije i bolje suradnje sa njihovom regijom i njihovim susjedima. Još jedno pitanje, a to je vojna suradnja. I tu, da kažemo, ja nisam načelno prišla tom pitanju, nego sam prvenstveno razgovarala sa različitim NGO-ovima o tome, dakle s tim predstavnicima nevladinih organizacija sam razgovarala, primjerice i sa tehničkim službama za slučajeve katastrofe i zahvaljujući njihovom inputu sam došla do ovih zaključaka koje su navedene u izvješću. Inače, da kažem završno, Afganistan je zapravo bogata zemlja s ekstremno siromašnim stanovništvom pa se onda postavlja pitanje zašto to bogatstvo ne dopire do njihovog stanovništva. I za nas je pravi izazov šta može Evropska unija učiniti da to promijeni. Hvala lijepo. Ja bih samo još jedan puta utvrdio da to nije tajništvo htjelo napraviti, da to nije voluntaristički napravljeno, nego da vjerujete e, svako izvješće koje se napravi za potrebe našeg parlamenta bilo kojeg odbora podliježe jednom općom pravilu da ne smije biti duže nego što smije biti. Prema tome jer mi znamo koliko smije biti dugačko tako da bi se o tome doista i moglo raspraviti i to potom glasati u plenumu i zbog toga to nije ništa posebno sada što se događalo kod vašeg izvješća, to je dio uobičajene procedure. Mora se sve uskladiti i imati istu duljinu. A sada prelazimo na diskusiju. Prvi je kolega Donžan. Kako smije biti kratak? Hvala gospodine predsjedavajući, ja ću vrlo kratko. Htio bih nešto reći u ime kluba zastupnika Pučana. Mi imamo ozbiljnih problema vezano uz ovo izvješće. E, kao što je već rečeno, a i izričito se nalazi u prvom članku, e, to izvješće zapravo ima jednu ideološku podlogu i tvrdi se da sve negativne stvari u Afganistanu proizlaze iz vojne intervencije e, koje su slijedile nakon rujna 2001. godine. Međutim, mi smatramo da to nije objektivna ocjena situacije i to zapravo onda predstavlja poteškoće kroz čitavo izvješće. Možemo razgovarati o pozitivnim ili negativnim posljedicama vojne intervencije Zapada, je li to dovelo do uspješnih ili neuspješnih rezultata. Uostalom to je i poznato, e, dakle takva vrsta analiza je poznata u e, vojnim e, situacijama. Međutim, e, ovdje se zapravo na vrlo jednostran način ocjenjuje sve što je poduzela Europska unija i NATO savez. Mislim da je to jedan ideološki i intelektualni problem. Isto tako se tu pojavljuju neke brojke koje se tiču gospodarskog ili socijalnog razvoja ili pak razvoja društva u Afganistanu. To su naprosto gotove činjenice koje nisu stavljene u kontekst. Dakle, tu postoji stvarni problem, postoje nedosljednosti, postoje dva paragrafa u kojima se objašnjava da međunarodne fondovi ne trebaju ići u, sigurnosne, u sigurnosnu situaciju nego u razvoj, a onda se kaže da je šteta da Evropska unija ne daje više za financiranje sigurnosnih i vojnih službi u Afganistanu. Dakle, tu postoje brojna proturječja. Tehnički gledano vrlo je teško sada krenuti dalje. Neki klubovi zastupnika na temelju ovoga što je rečeno žele da se suštinski izmjeni sadržaj ovog izvješća. Nisam siguran da je to moguće za čitav tekst s obzirom na zadane rokove. Dakle, naš je stav u osnovi taj da s obzirom na vrlo volatilan kontekst u Afganistanu postoji velika mogućnost da ono što danas sastavimo i usvojimo sutra više ne važi kroz neko skoro vrijeme. Tako da relevantnost glasovanja o ovakvom izvješću u sljedećih dva mjeseca prema mom mišljenju je vrlo upitna. Tako da smatram da bi najprimjerenije rješenje e, na temelju stajališta klubova zastupnika da se ovo izvješće odgodi. Mislim da bi to bilo najbolje i tu ću stati. Hvala. Kolega Asiš ima riječ. Hvala lijepa. Mi se isto tako mi želimo izraziti duboko neslaganje s ovim izvješćem, budući da polazi od krive pretpostavke, a to je da je vojna intervencija Zapada u Afganistanu dovela do radikalizacije i da je to dovelo i do političkih sukobljavanja te da je uzrok nestabilnosti u Afganistanu. To nije naše stajalište. Istina je da bismo trebali imati jednu dugačku raspravu o prednostima i nedostacima pojedinih vojnih intervencija zapadnih zemalja, E, dakle i u Afganistanu i u drugim dijelovima svijeta. U nekim situacijama su posljedice bile negativne, ali u nekima i pozitivne. Mi smatramo da ovo izvješće polazi od krive polazišne točke i isto tako postoje i ideološka razmimoilaženja u opisu situacije, jer opis stanja u Afganistanu koje je dano u ovom izvješću nama nipošto ne odgovara. Veleposlanik Afganistana je i sam e, zatražio od izvjestiteljice da skrene njezinu pozornost na činjenicu da je ovo izvješće daleko od aktualnih interesa Afganistana. Predsjednik Afganistana je unazad nekoliko dana pred američkim senatom rekao da želi da e, zapadnjačke vojne snage ostanu duže u Afganistanu i zapravo je bio zadovoljan zbog raspoloživosti zapada u tom smislu. Svima nam je poznata situacija, neovisno o našoj ocjeni utemeljenosti vojne intervencije u Afganistanu. Jedna brza odluka da se iziđe iz zemlje negativno se odrazila na tu zemlju budući da je to značilo manje nestabilnosti, nije došlo do mira niti do perspektive za budućnost. To je dovelo do veće nestabilnosti i zapravo je pogoršalo situaciju. Isto tako i siromaštvo i tako dalje. Prema tome, pitanje je treba li o tome raspraviti ovdje ili ne, međutim to je pitanje koje je legitimno, no istovremeno ako govorimo o nestabilnosti situacije i o volatilnoj volatilnom kontekstu. Upravo zbog toga ne možemo imati konačno stajalište, stvari se mijenjaju, ne možemo imati dogmatski pristup. U svakom slučaju postoji jedno izvješće o Afganistanu, imamo tekst oko kojega postoje velika razmimo ilaženja koja su nepremostiva u nekim suštinskim pitanjima kojima se bavi ovo izvješće. Ono se oslanja na jednu analizu stanja u Afganistanu s kojom se mi ne slažemo nipošto. I zaključno želim reći da je ovdje dana vizija koja je vrlo jedna vrlo specifična vizija e, odnosno gledanje na vojnu intervenciju zapada u Afganistanu. Istovremeno to ne znači da o tome ne treba razgovarati, kao što smo čuli, o tome treba razgovarati, no na temelju druge polazišne, drugačije polazišne točke. Hvala gospodine predsjedavajući, ja se u potpunosti slažem sa prethodna dva govornika. Ja ću govoriti kratko. Čini mi se da je ovo izvješće kako stoji utemeljeno na jednom, jednoj ideologiji antiamerikanizma i koje se protivi vojnoj opciji. Zapravo je tendenciozno u svim iznesenim argumentima. Mogli bismo pogledati jedno do, jedan, jedan do dva primjera. Postoje i neki činjenični propusti. Primjerice u prvom paragrafu stoji da više od 13 godina intervencije zapadnih zemalja je dovelo do 10.548 e, ranjenih i stradalih, a prema misiji pomoći u Afganistanu za pobunjenici su odgovorni za barem 72% civilnih žrtava, a samo 2% su uzrokovale međunarodne vojne snage. U drugom paragrafu se poziva da SAD i NATO savez povuku svo vojno osoblje iz Afganistana. Sjedinjene države su usporile povlačenje na izričit zahtjev predsjednika Ganija. Ako pogledamo paragraf 11. vidimo da se tu spominje nedostatak opipljivog napretka u području ljudskih prava, posebno vezano uz žene i djevojčice u Afganistanu. No činjenica je da se broj djevojčica u obrazovnom sustavu povećao sa 3 na 36%, koliko iznosi danas, dakle više od 3 milijuna djevojčica u Afganistanu sada pohađa školu, što nije bio slučaj ranije. Zatim u 14. paragrafu govori se o tome da bi novac trebao biti usmjeren na razvoj, a ne na sigurnost. No, pitam se što je sa čišćenjem od mina. Ujedinjeni narodi su potrošili 1,5 milijuna dolara na razminiravanje u posljednjem razdoblju, a brojni humanitarni radnici u Afganistanu dobili su prijetnje, dakle prijetilo im se ili su bili ugroženi zbog e, opasnosti koje predstavljaju mine. Mislim da bismo mogli ići kroz izvješće paragraf po paragraf, no mislim da je uistinu ovo izvješće u ovom obliku neprihvatljivo. Smatram da bismo samo gubili vrijeme da ga pokušamo mijenjati. Mislim da ga naprosto treba iznova sastaviti. Hvala. Thank you, Mr. President. Hvala. U ime gospodina Ostrevićioca, izvjestitelja iz Sjene kluba zastupnika ALDE, htio bih reći da mi nažalost ne možemo podržati ovaj tekst. Mi vjerujemo da je ovaj nacrt teksta neprimjereno pristran i daje kritičnu ocjenu trenutnog stanja u Afganistanu i na taj način ne uvažava napore međunarodne zajednice do sada. Paragraf 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 16 i 17 treba u potpunosti brisati, a što se tiče ostatka izvješća potrebne su suštinske izmjene. Prema tome smatramo da bi ovo izvješće trebalo ponovno sastaviti kako bi se dala kritička i nepristrana ocjena političke situacije u Afganistanu te pristupa Europskog parlamenta prema toj zemlji. A pritom treba imati u vidu da se približava rok za predlaganje amandmana pa vam želimo uputiti zahtjev da se e, predstavi, da se predoči novi nacrt izvješća. Kao predsjednik e, izaslanstva za odnose s Afganistanom, moj kolega želi surađivati s vama i kolegama iz ostalih klubova zastupnika kako bismo došli do odmjerenog izvješća koje odražava pristup Europskog parlamenta prema tranzicijskom razdoblju u kojem se nalazi Afganistan. Hvala na pozornosti. Hvala. Ja bih htjela uzeti riječ u ime kluba zastupnika Zelenih. I želim istaknuti da mi smatramo da je dobro da ovo izvješće sada predočeno. Dobar je trenutak da razgovaramo o situaciji u Afganistanu i o budućnosti u toj zemlji. Mi imamo sada, misija se sada okončava u Afganistanu. E, mi nemamo, ne dijelimo stajalište prethodnih govornika koji su ovdje uzeli riječ. Ja se slažem da ne može biti e, vojno rješenje, da ako želimo riješiti situaciju u Afganistanu, barem ne na način kako se to sada čini. Dakle, mi se slažemo sa argumentima koje je iznijela kolegica Lozing i ovo je prilika za sve nas da predložimo amandmane i da kažemo s čime nismo zadovoljni, a koje dijelive želimo podržati. Dakle, imamo tu mogućnost i mislim da se trebamo njome i koristiti. Kolegica Lozing je također govorila o sastanku sa Transparency International e, i o značajnom radu na području borbe protiv korupcije. Želim istaknuti da je pred nama mnogo posla, posebno vezano uz Afganistan i moramo se baviti uspostavom mira u dugoročnom smislu, ne samo, ne smijemo razmišljati samo kratkoročno. Trebamo pomoći da se izgradi zemlja kako bi ljudi mogli živjeti u miru i demokraciji. Što se tiče osoba iz javnog života, e, dakle i vojnih e, i vojne vojnih struktura, bitna je dobra raspodjela dužnosti, to je iznimno bitno u ovom kontekstu i moramo izbjeći da ljudi prelaze iz policije u skupine koje se bave organiziranim kriminalom. Dakle, bitno je da ljudi mogu živjeti od vlastitog rada. Isto tako surađujemo sa brojnim civilnim skupinama. Bitno je da građani Afganistana mogu preživjeti e, radeći pošteno i da mogu preživjeti zahvaljujući vlastitom radu. To su sve mogućnosti koje su tu e, i mislim da trebamo pronaći amandmane koje odgovaraju svim klubovima, ne treba odgađati usvajanje ovog izvješća. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ne sumnjam da je kolegica Lozing pročitala niz različitih dokumenata iz različitih izvora. Ja sam 14 puta bila u Afganistanu. 14 puta i ne samo u Kabulu, nego i u Kandaru i u velikim gradovima, no isto tako i u malim selima i općinama te sam razgovarala sa nekim osobama i sa velikim brojem žena između ostaloga. I moram priznati da u ovome izvješću ne prepoznajem ništa od onoga što sam mogla vidjeti na terenu. 2001. dakle bila sam u Afganistanu krajem 2001. i početkom 2002. i vidjela sam što se dogodilo od tada. Ne radi se o tome da želim reći da je u Afganistanu sve sjajno. No, kada se ovo izvješće e, oslanja na takve faktičke greške, onda to izvješće ne možemo shvatiti ozbiljno. I sam Europski parlament zapravo gubi na vjerodostojnosti. Žene s kojima sam imala priliku razgovarati nisu zažalile zbog međunarodne vojne intervencije, što im je omogućilo kao prvo da ih se ne proganja i da ponovno mogu pohađati srednje škole, što im je bilo zabranjeno. Neke od njih su talibani ubili zato što su pokušavale održati nastavu djevojčicama. Smatram da u ovome parlamentu imamo jednu obvezu, a to je ta je obveza moralne prirode. Mi moramo govoriti stvari koje su točne, odmjerene i trebamo predočiti konkretne preporuke. Ne trebamo samo davati izjave koje da će dovesti ni do čega. Afganistan zaslužuje da o toj zemlji razgovaramo na ozbiljan način i da iznesemo ozbiljne preporuke. Um, Hvala gospodine predsjedavatelju. minutu i pol. Dobro, hvala. E, sada ne bih e, zapravo ulazio u ovu raspravu o što je tome za ili protiv e, situacije o kojoj ovdje govorim, no jedno je sasvim jasno. Naime, situacija u Afganistanu je puno gora sada nego što je bila 70. godina prije nego što je Amerika intervenirala. Znamo iz prošlosti da ne smijemo ignorirati ono što se događa u Afganistanu jer još uvijek plaćamo um, e, za situacije na koje smo ignorirali prije. Um, e, odnosi sa Pakistana i Afganistana, tu imamo dugu problematičnu granicu i važno e, je da se ti odnosi poboljšaju. Kao drugo skupina poštuna vjerojatno je najveća skupina u Afganistanu i moramo se pobrinuti da oni budu bolje uključeni u politički proces, inače ćemo imati situaciju kako danas imamo u Iraku. Kao treće, vojne skupine koje operiraju. U prošlosti smo se susretali sa tom e, sličnom situacijom. Dakle, pitanje je kako javnost to vidi i moramo paziti da se situacija ponovno ne pogoša. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine predsjedavatelju. Um, dakle, <clears throat> dakle, ne se govori ovdje o 70. godinama, bi rezultat zapravo onog, rezultat napada na svjetski trgovinski centar. To je bio razlog zašto su Amerikanci intervenirali i moram reći da se slažem s kolegom Van Odenom. Čini se da, <clears throat> dakle, izvjestiteljica Moram, e, kad, dakle, e, potpuno se zanemaruje e, području situaciju ženskih prava. No, moramo imati na umu da se žene još uvijek kažnjava kamenovanjem u Afganistanu, zapravo još uvijek vlada srednjovjekovni barbarizam šarija. Dakle, ono što je zapravo um, spriječeno ili prestalo um, nakon intervencije NATO-a. Um, moram reći da je ovaj izvješće motivirano stajalištem uh, izvjestiteljice koja je protiv američkog pristupa. Um, moram ovdje reći da zapravo je u svakom e, slučaju imali smo te slične situacije sa e, Savijskom unijom u prošlosti, stoga ovo izvješće e, nema smisla. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Ne želim sada ovdje povlačiti pitanje trebaju li vojne intervencije ili ne. Postoje različita mišljenja koje je teško sveti pod isti nazivnik. I ja smatram da ovo izvješće nakon sve kritike koje sam čuo, moram reći da i ja imam određene zadrške koje se tiče pojedinih odlomaka. Međutim, E, ovdje se težište ipak stavlja na društvenu i gospodarsku pomoć koja je potrebna zemlje i tu moraju ruku pod ruku sa odgovarajućim e, sigurnostnim mjerama i spojitelje sigurnosti također treba uzeti u obzir. Mi smatramo da je uistinu važno da je to važno. Ovdje djelomično govorim svoje to ime. Važno je da se pronađe mirno rješenje sukoba i mm, neki će možda reći da je, mm, dakle, mogu samo djelomično podržati ono što je kolega Kana rekao. Važno je da se prednost da dijalogu i da se sada postigne sporazum između većinskih i manjinskog stanovništva u Afganistanu i da se ne ponovi situacija u Iraku. Dakle, mećem, ovdje se može podati prijedlog amandmana vezano za razminiranje. Znamo da Afganistan je jedna od zemalja koja ima najveći problem sa minama i miniranim područjima. Hvala. Hvala. Slažem se da je e, ovaj, da ovo izvješće zapravo ne odražava mišljenje većine ovog odreba. Kao što je, na, najveći problem je presudstvo zapadnih vojnih snaga u Afganistanu. ako je to problem, onda se pitam kako smo da mogli doći do ovog izvješća koje ocjenjuje političku situaciju u Afganistanu koja je rezultat demokratskih e, izabora i kroz podrške e, zapadne koalicije u borbi protiv Talibana. Dakle, ovo izvješće zapravo uopće nema veze sa znanošću kao što je to rekla prethodno i naša kolegica. Ali ja bih rekao da izvješće e, zapravo poziva e, na povlačenje, potpuno povlačenje oružja. E, potpuno, potpuno se potpunosti zanemaruje ili zatvara oči pred svim onim žrtvama e, Talibana, ali i svih onih zapadnih vojnika koji su se borili u Afganistanu. Ja se u potpunosti slažem sa zaključkom da ovo izvješće treba ponovno e, napisati i da se tu ne može s njime puno napraviti u ovom obliku kako nam je ovdje podesrito. Hvala. ne predsjedatelju, nedavno sam posjetio Katar i razgovarao sam sa organizacijom koji je vozač Neću. I pitao sam što radi u Kataru. On je rekao, ovdje radim, štedim novac kako bi se vratio e, i e, e, vratio i osvetio se onima koji su činili zlo mom, mom selu. Ne želim se dugo osuđivati, da me moram reći, moramo napraviti korak dalje. Situacija je straža. počela je invazijom e, Sovjetskog saveza. Situacija se da destabilizirala, nikada se nije popravila. Nakon što su, nakon e, poraza Sovjeta, mi smo e, Afganistan napustili, mi smo izbacili Sovjet iz Afganistana, onda smo ih, onda smo ih napustili. Zato je situacija tako loša. Moramo im pomoći da E, prihvate demokraciju, da poštuju ljudska prava, moramo ih naučiti, e, naučiti i pomoći e, da izađu na pravi put. Mi smo djelomično odgovorni za situaciju koja je u toj zemlji, međutim, nemojmo se da gledati u prošlost, nego gledajmo u budućnost. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Um, dakle, gospođe izvjestiteljice, ne mogu se složiti s vama. E, dakle, 2005. godine kasnije puno vremena sam proveo u Afganistanu. Živio sam kao novinar u Afganistanu i mogu vam reći, bilo da je riječ o ISAF-u ili američkim vojskim intervencijama, te intervencije su okončale 25 godina um, ratnih sukoba um, TO sovjetsku okupaciju 2002. godine milijun i pol Afganistanaca u eksilu shvatilo je to i vratilo se zemlju. Niko ih nije prisilio da se vrati. Oni su se vratili jer su shvatili da je razvoj 25. godina rata gotovo i da je taj rat završio samo zahvaljujući međunarodnoj vojnoj intervenciji. To je ono što sam e, ovdje htio reći i koji isti to poručiti svima onima koji pozivaju na e, preradu ovog izvješća. Hvala. Možete li mi e, dati savjete reći kako da nastavimo dalje s obzirom da smo čuli različite prijedloge predstavnika e, klubova? Da, mogu vam reći da Za sljedeće savjete e, ja neću povući ovo izvješće. Mislim da ovo izvješće, o njemu se treba glasovati kao i svim drugim izvješćima u ovom odboru. Mislim da ne mogu, dakle, dakle pojedini ovdje odgovoriti zapravo što se treba učiniti, a da ih ne podržava većina i mislim da mi ovdje trebamo e, zapravo nastaviti za jednom novom izvješću, no imam pravo ovdje se osvrnuti na nekako kod ovih javljanja. Sada neću se spuštati na razinu onih koji su ovdje se javljali za eh, riječ. Dakle, ako ovdje se čuje riječ komunizam i svi pljeskom, mislimo da to nema ništa tražiti u našem odboru, da to nije da se našeg odbora. Ovdje se, se govori o tome da ja pratim ideologiju koja je protiv eh, Amerike. Eh, gospodine, Tana mislim da poznajemo se dovoljno dobro da biste mogli to procijeniti u doba komunizma o kojem je Edward govorio. E, ja sam zapravo tada vam primala. ne, dakle to nije ono što, što utječe na moje mišljenje. Ideologija je, e, kao mi se smatra uvijek ono što se razlikuje od vlastitog mišljenja. No, e, dopustite da se ovdje kratko osvrne na to. Ako ovdje imamo e, zamjenika predsjednika koji je rekao da ima e, nješan odnosno sa NATO-om. E, to njemu nitko neće predbaciti da to utječe na njegove zadučke. Dakle, ja jesam ovdje ali to je dobro tako. I sada ne želim ovdje biti na ovako, diskutirati na ovakvom niskoj razini, no ako sam već ovo služiti, onda dopustite da na e, ovo što smo čuli i osvrnem. E, sada nemamo dovoljno vremena da ovdje raspravljamo o svim objektivnim argumentima i imam dojam da većina to ne ovdje prisutnih niti ne želi, no jedan stavak ovog izvješća koja AZ smatra da je ne može se nikako podržati E, želim se osvrnuti na taj, dakle, dopustite da pročitam ovo što je piše. Dakle, je, dakle, postoji zabrinutost zbog velike ovisnosti o pomoći te visokom deficitu proračuna i e, smanjenje e, inozemnih prihoda. Stoga se smatra potrebnim provesti programe za razvoj kako bi Afganistan postupno postao neovisan i ne bi bio u budućnosti ovisan o strani donatorima. Vrlo je važno da ehm, se razmotriti i ulogu susjednih zemalja u takvom budućem razvoju Afganistana. Teško mi je prihvatiti određene vrednovanja eh, koje su ovdje o eh, vojnim intervencijama, no zašto se ovaj odlomak treba brisati, to jednostavno ne mogu razumjeti to pa, gospodina Tenok i njegov interes za prava žena, te mom eh, Um, stavu o ženama, ne žena to odsutu, nikada nisam rekla da se Afgan, želim da se Afganistan vrati u doba Talibana. Možemo naglasiti i danas stotine žena u Afganistanu borave u, u, um, u zatvorima, o tome se može gledati i na televiziji. Riječ je o ženama koje su htjele napustiti svoje su muževe i žene koje su htjele same bez pratnje hodati ulicom. To je također izazov u toj e, zemlji. I stoga sam pokušala sve to ugraditi u ovo izvješće i ja sam takako e, dala i prijedloge kako se možemo nositi s ovim e, izazovima. Gospodin žao u istinu, da, riječ je o teškoj kontroverznoj situaciji. S jedne strane, previše se novce ulaže u dakle, sigurnost, s druge strane, ovaj zahtjev za e, plaćanjem, pravilnim plaćanjem ljudi. To je kontroverznoj kontroverzno. E, međutim, ako vidimo kako će policija osiguravati, jamčiti sigurnost ako su loše plaćene. Dakle, moramo poduzeti mjere koje će omogućiti ljudima e, normalan e, život, dakle, u civilnom društvu. To je samo neka od onih točaka koje sam ugradila ovo izvješće i kada je riječ o vrednovanju situacije u situacije ja se ne smatram i ne vidim u po nekakvoj posebnoj poziciji, moju poziciju dijele mnogi drugi dionici i Mislim da je isto svakog nivoa ovdje mi predacivati bilo kakve ideologije i na posljedku dopustite mi da citiram iz e, dokumentarnog filma ARD u kojem je stanovnik sela u intervjuu rekao za ljude ovdje nema razlike između terora e, Talibana i terora onih koji se bore protiv terorista ili su se htjeli boriti protiv terorista. Dakle, to je nešto što nisam ja rekla, e, nije, nisi da ja to isključivo sagledavam na taj način, no mislim da mora se pokušati napraviti objektivna evaluacija, pa čak i kada ona nije tako e, pozitivna kao što bi to ovaj odbor rado htio vidjeti. A ono što se u ovom trenutku e, je u interesu vlade u Afganistanu, e sada pitanje, pitanje je kako se stvara e, kako izgleda stvarnost i ne vidim da sam ovdje napravila nekakvu grešku. Sigurno se ovo može sagledati, analizirati na različite načine, ali nije ja nisam napravila grešku. Hvala. Hvala, imali ste priliku da sada ovdje iznesete e, svoje stavište. ovdje ćemo zabilježiti da će izvjestiteljica treba e, pokušati zastupati e, mišljenje odbora, a ne mišljenje vlastite političke, političkog kluba. Nekako imam osjećaj da ovdje imamo jednu većinu koja drugačije gleda na ovo pitanje nego što to vi činite. Isto toga mm, je zapravo će biti teško ovdje doći do jednog e, zajedničkog stajališta. Stoga bih e, Stoga bih predložio da se na sastanku proširenog predsjedništva još jednom prodiskutira pitanje ovog izvješća i da se onda o tome odluči kako postupati dalje gospodine Tenok. Ako pa pročitate prve tri odlomka, odmah je jasno, ne, nećemo sada raspravljati. Da, no ono što želim predložiti s obzirom da je po mom mišljenju za ovdje većinu nemoguće složiti se e, sa ovim e, izvješćem njegovim ne bi bilo mogu bolje e, sada e, zapravo da se ovdje glasa o tome da se e, ovo izvješće donosno da se promijeni izvjetitelja i da se o tome sada glasa. Ne mislim da to trebamo postupati pravedno i o tome raspravljati na sastanku proširenog predsjedništva. Da, i ja sama bih rekao, ja ne bih rekao da gospodin Tenok treba ovdje donositi odluku o tome što mi kao jedna od glavnih stranaka ovdje zastupa. Sad ne razumijem, zapravo svi mislim da ovdje smatraju da njegova stranka je najvažnija stranka, dakle mogla mogao bih ja reći da je moj klub zapravo ovdje naj, najvažniji, no evo, o tome ćemo, ovo teme ćemo još jednom raspravljati na sastanku proširenog predsjedništva. Gospodin Alesna će biti da prisutan na tom sastanku, to će biti pravedno postupanje, a prošireno, prošireno predsjedništvo je ono koje je zaduženo za e, dodjelu i izradi izvješća pojedinim izvjestiteljima, stoga mi mislimo da je to ispravan e, postupak i onda ćemo vidjeti što će biti prijedlog proširenog predsjedništva. Time e, sada možemo preći na e, glasovanje. Prvo imamo protokol u sporazumu o partnerstvu i suradnju u sustavu partnerstva između Europske zajednice i Ruske federacije kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniju. Gospodina Plenković je rekao da ovdje možemo glasovati sada. da. E, Izvijestiti Freda. Dobro, glasovanje. Tko je za? Dobro, elektroničko glasovanje. Dobro. Dakle, glasovanje je zatvoreno. imamo 52 za, 3 protiv, e, 9 protiv, 3 suzdržano, dakle, usvojeno. Potom imamo preporuke o TTIP-u. E, Gospodin Milan Mon. Dobro, možemo preći odmah na glasovanje. Dakle, kompromis jedan. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Potom, amandman 20 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 2 za, protiv suzdržani usvojeno. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 3 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 43. 43. Samo da ga nađem. elektroničko glasovanje. Slažete se? Dobro, onda ćemo glasovati, e, napraviti elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Samo za pojašnjenje, bojim se da je ovdje greška u e, španjolskom prijevodu, jer u prijevodu imamo za kako broju je riječ. Amandman 43. 43 također i za one koji gledaju prijevod na španjolskom, ali možda za španjolski je to malo nešto malo brži od nas. No kako, amandman 43, glasovanje je zatvoreno. Odbijeno sa 27 za, 36 protiv, 1 suzdržani glas. E, 46 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, provjera. Provjerit ćemo još jednu. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, 26 za, 36 protiv, odbijeno, 88 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 45 za, protiv, suzdržani, provjera. Glasovanje je zatvoreno. 34 za, 28 protiv, usvojeno. 47, tko je za? protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 4 za, protiv suzdržani usvojeno. 59, e, amandman 59. Dakle, 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbijeno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. 60, 61, ne, dobro, to smo već odradili. Time prelazimo na 74. Tko je za e, na 74 protiv? Suzdržani? Odbijeno. Mhm. Glasovanje još traje. Dobro, glasovanje je sada zatvoreno. Da, to je 25 za, 36 protiv, odbije. Dakle, prijedlog je odbijen. 76 ehm, je odbijeno, 77 tko je za, protiv, suzdržan je odbijeno. Kompromis 6 tko je za, protiv, suzdržani, e, prihvaćeno. Kompromis 7, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojeno. Kompromis 8, za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. 102, amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbijeno. Time dolazimo do, dakle prelazimo sada na elektroničko glasovanje. Glasovanje je evo zatvoreno, sada je glasovanje zatvoreno. Dakle, 35 za, 20 protiv, 5 suzdržanih, time je ovo izvješće prihvaćeno. Thank you. Thank you very much for the nice comments about the secretary. About the